Hello everyone, if you take your seats then we can uh, start our meeting today. Beforehand... Hvala vam dragi kolege, ako se slažete, počnemo sa sastankom, ali prije toga ću dati riječ zapravo mikrofon uh, usmenim prevoditeljima nam žele uputiti jednu poriku i molim vas da stavite slušalice kako bismo ih saslušali te da pritisnite odgovarajući kanal poruka komercijskih prevoditelja, 17 je dan naših prosvjednih akcija. Uprava nas još uvijek nije pokušala kontaktirati kako bi se sukob riješio. Stoga danas nećemo dopustiti vremenska prekoračenja u sastanku i ćemo s usmenim prevođenjem točno u 12 sati 30 minuta. Hvala vam na pažnji. Now. Hvala na toj obavijesti. A sada je naša prva točka na dnevnom redu. konferencija un o klimatskim promjenama u 2018. godini koja će se održati u Katovicama u Poljskoj od 3. do 15. prosinca, dakle COP24. Imamo su izvjestitelje za to. Prvo ću ja izneti nekoliko primjedbi, a onda ću dati riječ e, su izvjestiteljima. Od kad je potpisan sporazum iz Pariza i od kad je ratificiran na jednom temelju bez presedana vidimo da sada imamo doprinose država potpisnica i da se pokušava zadržati elan za napredak. Potom nekoliko mjeseci smo pokazali naše opredjeljenje za to sa paketom o klimi, a i nedavno smo imali paket o čistoj energiji. Unatoč tim pozitivnim razvojima i iako ambiciozni ciljevi sami po sebi ne jamče da će doći do značajne promjene kod klimatskih promjena smo stoga jako zainteresirani za e, novi plan puta za 2050. godinu koji će nam na jesen predstaviti Europska komisija što će onda dovesti do nacionalno određenih e, doprinosa koje će se ažurirati do 2020. godine e, nakon dijaloga iz stava NOE koji će se te godine održavati. Uz te internet djelatnosti Europske unije pozivamo na sve sektore da daju svoj doprinos zajedničkom naporu, posebice e, pozivamo na to zrakoplovni i pomorski sektor, ali postoji mnogo toga što bismo mogli napraviti na eksternoj razini. Trebali bismo nastaviti naš rad kada se u promicanju i doprinosu povećanja financijskih sredstava za borbu klimatskih promjena, a Unija bi također trebala e, igrati ključnu ulogu u smislu međunarodne klimatske diplomacije. Pažnju treba posvetiti također i ulozi nedržavnih dionika i to sa regionalne i lokalne razine. To su sve ključne točke koje smo istaknuli u ovom zajedničkom zahtjevu za rezolucijom. E, vjerujem da će kolege još iznijeti dalje točke i da će nam reći što bismo još trebali učiniti kao institucija prije pregovora u Katovicama. I stoga ću sada bez dalje odgode pozvati kolege da se jave za riječ, a prvi među njima je Petar Lize. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Hvala svima koji su pomogli u izradi ovog naceta rezolucije i nadam se da ćemo kao i proteklih godina na kraju imati veliku podušku za to na plenarnoj sjednici, što će biti jasan signal kojeg ćemo onda uputiti e, partnerima koji su bili u pregovorima. Mislim da je jedan veliki problem kojeg je predsjednica spomenula taj da je Pariški sporazum svakako velik napredak, ali da su doprinosi koje su svi partneri odlučili dati za Pariški sporazum e, nedovoljni kako bi se ostvario cilj od zadržavanja porasta temperature na 2 stupnja Celzijeva i zbog toga sam ja dosta skeptičan kada toliko mnogo govorimo o 1,5 stupnja Celzijeva. Mislim da će se taj problem s time samo još i pooštiti i da će onda doći do opće frustracije, te da će zaštita klime izgubiti na toj dinamici. Meni bi bilo vrlo već dovoljno kada bismo stvarili te cilje od dva stupnja. I na konferenciju Bonu sam toga sustavno sa našim e, sugovornicima iz drugih dijelova svijeta razgovarao o tome e, kako oni razmišljaju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 što se tiče toga da se ide dalje od ovih doprinosa iz Pariškog sporazuma. Nažalost, e, smo tu doživjeli veliko razočaranje, naime većina sugovornika uopće nisu znali e, o čemu ja govorim. Svi se usredotočuju na svoje obećanja koje su dali u okviru Pariškog sporazuma, a ovakvu raspravu kakvu mi imamo ovdje u Europskom parlamentu, dakle da tražimo da se ide značajno dalje od tih doprinosa, po mom saznanju se ne odvija nigdje drugdje e, na svijetu. I stoga bi to bilo moje prvo pitanje komisije. Dakle, ima li komisija neku informaciju o tome da su u nekim drugim dijelovima svijeta razmišlja o tome da se pojačaju doprinosi iz Pariškog sporazuma. Sada smo protek nekoliko dana, posebice kada smo usvojili ove odluke o genetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energija, ali i e, kada smo sada usvojili odluke o ETS-u, si dali pomalo manevarskog prostora, možemo ići e, iznad 40%, pogotovo ako nađemo partnere koji su spremni u tome sudjelovati s nama, onda se možemo više približiti tom cilju od dva stupnja Cezila, ali ja ne vidim koji bi to bili partneri. To bi bilo moje drugo pitanje komisiji kratka primjedba o tome kako je strukturirana rezolucija u točki broj 2. Dakle, na dosta vidljivom mjestu govorimo na vrlo intenzivan način o tome kako se odbijaju promjene na Arktiku. Ne znam je li dobro početi sa tom točkom, ja bih to možda skratio i ja bih možda u rezoluciji više e, na početku govorio o političkim pitanjima, da dakle, tu damo jasne političke naglaske vezano s to e, što će nam biti važno na, sljedećo, na sljedećoj konferenciji COP. Zatim, moja sljedeća točka, opet vrlo jasno govorimo o ulozi prometa u svemu tome, vrlo mi je drago što je primjedba pučana uključena u taj tekst, da dakle, nažalost u pametnom sektoru sada ne bilježimo nikakav pad u e, emisijama. Govorimo isto tako i o e, Zračnom prometu i tu ovih dana se opet vodi važna rasprava u okviru ICAO-a. A ja bih apelirao na komisiju, ali isto tako i na vijeće, da dakle tu eh, potpuno jasno kažemo da postoje neki poput Kozije, dakle neki koji su manje ambiciozni nego što je to do sada bio slučaj, da eh, takve neke institucije ne mogu biti prihvaćene onda u taj sustav i mi ćemo e, izvijati na tome da se ETS e, zadrži i da vrijedi za područje izvan Europske unije. I doista se nadam da su tu predstavnici komisije, predstavnici vijeća e, spremni nas saslušati. Nadam se da su tu i predstavnici vijeća danas prisutni jer mi nećemo prihvatiti da se europski sustav ETS-a na bilo koji način e, žrtvuje. Hvala. Hvala vam gospodin Lize. Sada riječ dobiva gospodin Lajnen. Hvala vam gospođo predsjednice. I ja na konferenciju COP24 gledam kao na test e, iskušenja za svjetsku zajednicu. U Parizu su sve države propisale Pariški sporazum i sada se radi o tome da se ta pravila i poštuju, da ih se svi pridržavaju i to nam mora uspjeti u Katovicama. Ja isto tako vidim da smo još dosta udaljeni od cilja od 2 stupnja Celzijeva. I tu bih Petru Liziju rekao da je taj cilj od 2 stupnja Celzijeva obveza, a da je 1,5 e, stupnja Celzijeva zapravo cilj. I tako to stoji u ovoj rezoluciji. Znači mi imamo obvezu e, zadržati temperaturu ispod 2 stupnja Celzijeva, a cilj nam je ostvariti 1,5 stupnja Celzijeva. I to će biti vrlo teško što i svi znamo. Isto tako mislim da nije loše da se odmah na početku spominje Arktička regija, zato što je ona zapravo pravi primjer za katastrofu koja će uslijediti, a u toj točki broj 2 stoji isto tako da je temperatura na Arktiku takva da se dvostruko brže eh, povisivala do sad nego na drugim dijelovima, a ako tamo dođe do naglog porasta u temperaturi, onda se to eh, u značajnoj mjeri održava i na ostatak, dijela, eh, ostatak svijeta. Juče smo govorili o klimatskoj diplomaciji, to bi trebalo postati instrument Europske unije kako bismo s partnerima diljem svijeta izradili tu koaliciju koja nam je potrebna. Sjedinje američke države trenutno nisu uključene u to, ali se nadamo da će se jednog dana vratiti. Vidimo koliko je e, Trump nepredvidiv. Do jučer su djeca još bila u zatvoru, a danas su djeca već opet e, kod svojih roditelja, što znači da se i ovdje na ovom području može još dosta toga promijeniti. Danas e, mislim da čak u Briselu se održava trio e, Europska unija, Kanada, Kina i oni razgovaraju o e, zaštiti klime. Možda nam komisija može reći što bi trebalo biti doprinos tog sastanka za KOP u Katovicama. U rezoluciji kažemo jasno da vlade nisu dovoljni, da nam je potrebno i djelovanje nedržavnih aktera, dakle lokalne i regionalne zine gospodarstva, znanosti i civilnog društva. Zaštita klime mora biti uključena u sva politička područja, pa i u trgovinsku politiku i u politiku razvoja. A sutra će Europska služba za vanjsko djelovanje u Briselu održati konferenciju o tome kako su klimatske promjene povezane sa izbijanjem kriza, pa čak i sa izbijanjem ratova u svijetu. Što znači da Europska unija mora odigrati aktivniju ulogu kada se radi o prevenciji sukoba. Već smo naznačili da želimo dugoročnu strategiju zato što bi klimatska strategija trebala istodno biti i strategija za budućnost, za znanost, e, prije svega i za gospodarstvo Europske unije, a prije nekoliko dana smo u Berlinu imali dijalog iz Petersburga i tu se radilo o tome kako se može riješiti riješiti ono pitanje društvenih promjena. Mi ne želimo da tu bilo koja regija zaostaje u Europi, želimo da sve regije budu uključene u to. Dakle, regije koje e, počivaju na ugljenu, regije koje počivaju na automobilskoj industriji, to će doći do promjena. A tu se radi o europskim fondovima, ali i o uključivanju drugih e, financijskih sredstava, jer će nam biti potrebna velika financijska sredstva kako bismo taj transformacijski proces mogli popratiti na ekološki način, ali isto tako i na socijalan način i stoga ćemo podnijeti nekoliko amandmana u tom smislu. Hvala. Hvala. Sada je bio gospodin Gerbrandi. Hvala vam lijepa gospođo predsjednice. Slažem se s mnogo toga što su već rekli kako Petar, tako i Jo. Ali postoji jedan element eh, kojeg bih htio ovom prilikom naglasiti, a to je da dosta često govorimo o ciljevima iz Pariza, a ja na to gledam drugačije. Ja smatram da je to ograničenje, kako bih to ja nazvao, dva stupnja Celzijeva, linija koju ne bismo trebali prekoračiti. I što smo niže od te linije od dva stupnja Celzijeva, to će to biti bolje i to će biti slabije posljedice klimatskih promjena, što znači da što smo bliži eh, su temperature 1,5 stupnjeva Celzijeva, utoliko bolje. Mislim da bi ljudi mogli izgubiti vjeru u to ako previše pokušavamo narušavati taj cilj od 1,5 stupnja Celzijeva. Mislim da to sve pomaže ljudima da shvate koliko je sve ovo hitno eh, kada se radi o borbi protiv klimatskih promjena jer vrijeme koje nam preostaje za to da ne prijeđemo porast temperature od 5 Ceziva je trenutno izuzetno ograničeno. Drugu stvar koju bih htio reći je to da od kad smo zaključili sa onim velikim pregovorima s vijećem ovaj tjedan o energetskim pitanjima, što je dovelo i do primjedbe gospodina Kanjeta, našeg pomenika za klimu, da možemo sada na 45% povećati naše nacionalno određene doprinose naspram eh, barem 40%. Mislim da je to jedan pozitivan signal za ostatak svijeta od strane Europske unije da i prije nego što se izađe sa izvješćem IPCC-a da smo mi spremni povisiti naše vlastite doprinose za Pariški sporazum. To je vrlo važno ali istodobno sam i pomalo, to jest dosta razočaran zbog e, općenitog stava država članica u svim pregovorima kada se radi o ETS-u, o e, uredbi o klimatskim, klimatskom djelovanju. E, njihov stav je izvjetno minimalističan, dakle ne radi se za njih toliko da se borimo protiv klimatskih promjena, da se tu aktiviramo oko toga, ne, nego je stav taj eh, koji minimum moramo ispuniti. A to neće samo dovesti do ciljeva koji neće biti dovoljno ambiciozni, već će nas dovesti do toga da ćemo imati jedan jako slab E, pravno vezujući sustav pridržavanja toga. Čini se da države članice nisu spremne obvezati se na više na bilo koje pravno vezujuće mjere na europskoj razini, a još manje za ciljeve nacionalnoj razini. Iako su do sada se radile na vrlo učinkovit način. I to je jedna primjedba koju imam. I zatim, gospođo predsjednice, dvije završne primjedbe. Kao prvo, Strategija za 2050. godinu je izuzetno važna i tu ponovno pozivam države članice da na to ne gledaju kao na neku nevažnu strategiju. To će nas dovesti do tog cilja da imamo nudu stopu emisija u 2050. godini, a čak ćemo se onda nakon toga morati kretati ka negativnoj stopi emisija. Nadam se da će države članice na kraju biti spremne obvezati se na to zato što to nije bilo uključeno u dosije o e, energetskom upravljanju. I na kraju nadam se da ćemo kao Europska unija uspjeti e, izraditi snažnije doprinise što se tiče međunarodnog financiranja. Još uvijek nemamo automatski sustav s kojim opremljujemo Fond za borbu protiv klimatskih promjena. Ako želimo pomoću klimatske diplomacije, pomoću drugih mjera uvjeriti ostatak svijeta da trebaju slijediti naš primjer, uključujući i zemlje u razvoju, onda se moramo snažnije angažirati što se tiče naših nacionalnih doprinosa. Hvala vam, predsjednice. Hvala. Sada ćemo dobio gospodin Eichhout. Hvala vam, gospođo predsjednice. Kao prvo želim zahvaliti svim suizvjestiteljima ove rezolucije što smo sada izradili ovaj nacrt za koji smatram da je dobar temelj za kasnije rasprave koje će se odvijeti i na plenarnoj sjednici jer svi znamo da će ta konferencija COP24 u Katovicama biti odlučujuća konferencija zato što je to e, godina revizije prije nego će se doista početi primjenjivati Pariški sporazum. To je isto tako mjesto e, na kojem su se države potpisnice e, obezale reagirati na izvješće IPCC-a o 1,5 stupnje Celzijeva koji će izaći E, početkom listopada. Stoga mislim da će to biti odlučujuća konferencija kopa i da je dobro da Europska unija bude bolje pripremljena za to. To je nešto što se osjeća i u duhu ove rezolucije. Možda bih iskoristio ovaj trenutak da postavim nekoliko pitanja komisiji. Jer mislim da je to od ključne važnosti i za pokretanje tog procesa kojeg možemo očekivati u drugoj polovici ove godine, zato što je zakazano mnogo sastanaka i stoga bih možda htio čuti od komisije kako oni vide da će Europa povisiti vlastite NDC-ove, dakle nacionalno određene doprinose. Jer prvenik Kanjete je sada najavio da ovi dogovori oko obnovljivih izvora energije i tako dalje, da, da nam dopuštaju da povisimo te doprinose na 45%. Je li to nešto što je rečeno samo ovako za javnost ili će doći do nekih službenih prijedloga? Znamo da u Bankoku imamo sastanak, zatim početkom listopada imamo to izvješće izvješće 1,5 e, stupna Celzijeva koje će biti objavljeno, a ovo je upućeno petaru Lizeu. Da, naš je cilj ostati ispod 2 stupna Celzijeva, a bilo bi nam najdraže da budemo blizu 1,5 stupna Celzijeva. To je u Pariškom sporazumu, to nije nešto za što možemo reći pa nemamo to više spominjati. Svi smo to ratificirali i to je ono što trebamo učiniti, ostati što više ispod 2 stupnja Celzijeva, ako možemo ostati ispod 5 stupnja Celzijeva. I znamo da će izvješće e pcc a u listopadu pokazati između ostalog da su posljedice klimatskih promjena vrlo različite između 1,5 stupnja i 2 stupnja Celzijeva, da postoje neki vrlo ranjivi sustavi koji će biti mnogo e, više, koji će mnogo više osjećati te promjene e, ako se dakle držimo više, ovog višeg praga. I zatim drugo pitanje komisije. Kako će biti reakcije? Mislim, znam da ne možete još znati točno kako će Europska unija reagirati, ali znam da Europska komisija u studenom planira plan puta za 2050. godinu i pretpostavljam da će se tu također e, postaviti referenca za 1,5 stupnjeva Celzijeva i da će se tu voditi o višim ambicijama Europske unije. Znamo da nekoliko država to već traži. Znamo da E, Nizozemska traži do 2040. godine minus 55%, ali ovaj tjedan su se Merkel i Macron sastali, izdali su zajedničku izjavu, dosta su govorili o izbjeglicama, ali isto tako su rekli da žele da Europska unija ima veće ambicije na konferenciji COP24. Dakle, zanima me kako se Europska komisija misli pripremiti na to, kako bismo to uspjeli ostvariti, jer doista mislim da je to važno. Dakle, zanima me od komisije kako ona gleda na te razvoje u drugoj polovici godine sa vrhuncem u Katovicama. Zatim, zadnje pitanje vezano uz zrakoplovstvo. U ovom trenutku kada govorimo, znamo da smo u provedbi Korsije i znamo da se postavlja to pitanje može li Europa i dalje zadržati sustave Tesa. a Što komisija planira kako bi ona kao komisija, ali kako bi sve države članice e, se oduprijele tome E, da se ode u krivom smjeru, da će Korsera date bit, vrijediti za sve međunarodne letove, da će to biti međunarodni standard, a znamo da su letovi i kao vezani uz letove Europske unije. To je nešto što Europska unija ne bi trebala nikad, nikad prihvatiti i nadam se da ćemo tu govoriti jasnim jezikom i kako dakle, Europska komisija se misli pomenuti da će države članice to sve jasno e, iskazati tijekom tog procesa Korse unutar i kao Hvala vam što smo imali tu temu i što ste uveli tu temu Korsije u raspravu. Zamolit ću od komisije da odgovori na naša pitanja. A sada imamo još druge zastupnike. Dakle, sada imam još nekoliko su izvjestila na popisu, oni nisu ovdje. Stoga ćemo sada otvoriti raspravu svim drugim zastupnicima. Gospođa Kornečna ima riječ. Hvala, predsjednica, govorči u ime izvjestitelja izvjestiteljice koja nažalost danas ne može biti na sastanku. Pa ću pročitati njezin e, izlaganje. Prijedlog rezolucije za COP24 prikazuje rezultate cop 22 i 23 i očekivanja zaključenja dijaloga za 2018. godinu. To ćemo prezentirati na kopu 24. Dijalog je konstruktivna rasprava i prijedlog rješenja koje predstavljaju nevladine organizacije, vlade, akademske organizacije, e, savezi, tvrtki i tako dalje. Ali pravi problem je u tome što energetske korporacije su vrlo jake i to je važan faktor u pregovorima zato nećemo moći napredovati u borbi protiv klimatskih promjena. Tijekom COP24 trebamo e, govoriti o borbi žena, u borbi protiv klimatskih promjena. E, prošle godine je prvi plan za ravnopravnost spolova usvojen, ali e, taj dogovoreni plan nije priznao prava autohtonih žena i njihovo pravo na sudjelovanje saznanje vezano uz resurse i njihovo upravljanje sa strane žena je jako važno u borbi protiv klimatskih promjena. E, u kopu 24. opisu ciljeva smo to e, zaboravili napisati. E, u Latinskoj Americi, Africi, u Bliskom istoku i Aziji imamo razne organizacije koje se time bave. U posljednjem kopu predstavnici za okoliš i borci za prava okoliša nisu bili zastupljeni to pokazuje da je problem zapravo sustavan. E, trebamo veliku promjenu u ekonomskom sustavu i u našem životu. Tijekom COPA 23 europski sporazum o misijama je napokon postignut i planira se za 2020. godine nakon ratifikacije Ujedine kraljevine i Poljske e, za e, amandman iz Dohe koji označava drugi razdoblje obveze 2010-2020 i smanjenje emisija za 20% u odnosu na 1990. Ali to je bilo minimalno. E, mi smo zapravo trebali veću ambiciju i e, Europska unija sve ostavlja za iduću godinu. Mi smo ponovili isti scenarij, nedostatak sredstava kao i u Katovicama, to bi bilo opasnost, ali trebamo mnogo više samita za borbu protiv klimatskih promjena i mi trebamo veći rad u institucijama, trebamo ljude koji će raditi na tome, ali i vlastitom domu svakodnevno. Ljude koji će se boriti za suverenost u opskrbi hrane protiv gladi. Gradovi su ključni u borbi protiv klimatskih promjena. Gradovi kao Madrid i Barcelona su pioniri u tome. Oni su predvodnici u eh, provođenju mjera protiv klimatskih promjena. Moramo se povoditi za njihovim primjerom u kopu 24. Ovi gradovi sudjeluju u donošenju odluka, barem bi tako trebalo biti, zato što eh, oni E, trebaju autonomiju, odnosno na državu, trebaju podršku i financijska sredstva. Ne možemo se boriti protiv klimatskih promjena i obećavati smanjenje emisija ako nemamo prikladne sporazume o slobodnoj trgovini e, koje će omogućiti suverenost opskrbi hranom i diversifikaciju globalne ekonomije. Europska unija bi trebala biti poštena e, kada o tome govori. A na samom kraju Želim reći da vam zahvaljujemo zato što smo donijeli, napravili jučer ujutro prvi pozitivan korak eh, kad smo izglasali zajedničku rezoluciju s AFET-om i usvojili je. Želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u donošenju toga dokumenta zato što je to jako važan, eh, važno pitanje za nas i za naš budući rad. Hvala. Gospodin andrij Kuper je izvjestitelj e, za odbor regija o kopu 24. Gospodin Kuper ima riječ. Hvala predsjednice. Poštovani zastupnici odbora EMV, kao prvo zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da vam danas predstavnim mišljenje odbora regija. Pozdravljamo prijedlog rezolucije parlamenta o kopu 24 kao i usvojeno izvješće o ulozi europskih regija i gradova u provedbi Pariškog sporazuma o klimi e, zato što se tu označava važna uloga lokalnih jedinica samouprave u borbi protiv klimatskih promjena. Lokalne jedinice samouprave su važne za provedbu 70% mjera za smanjenje CO2 i 90% mjera za prilagodbu kada nacionalne vlade se bore da bi postigli rezultate, gradovi i regije su predvodnici. Od usvajanja Pariškog sporazuma vidjeli smo da su lokalni i regionalne vlasti sve važnije. Posljednje godine je to viđeno u Bonu na eh, lansiranju dijaloga iz Talanoe. Sada je došlo vrijeme da ova višerazinsko upravljanje e, shvati koliko je važna uloga lokalnih e, jedinica samouprava i da se promijeni način upravljanja. Nedavno su dogovoreni cilj Europske unije i to je korak naprijed, ali to još uvijek e, ne znači da smo dostigli razinu da bismo postigli ciljeve iz Pariza. Trebamo partnerstvo između lokalnih i regionalnih vlada i nacionalnih vlada kako bismo postigli te ciljeve. Nacionalno određeni doprinosi za povećanje temperature ispod 2% ili po mogućnosti e, ispod 1,5% su već spomenuti, a za to trebamo sustav lokalno određenih e, doprinosa koji će biti komplementarni u odnosu na nacionalno određene doprinose. Da mm, najveći napori se događaju na lokalnoj razini za borbu protiv klimatskih promjena, ali ti se napori ne e, cijene dovoljno trebamo imati e, sinergiju djelovanja svih dionika kako bismo bili uspješni. Zato pozivamo na e, transparentnost u poglavlju o djelovanju, ublažavanju klimatskih promjena. Na taj način ćemo e, bolje moći postići naše nacionalne određene ciljeve. Za lokalne i regionalne vlasti to je važno jer to nam omogućuje to da naše nakane budu e, jasne svima, da ih se čuje. A nacionalne e, vlasti trebaju dobivati povratne informacije od nas o provedbi ciljeva za borbu protiv klimatskih promjena i inicijativa i politika. Za ovakav dijalog trebamo dvosmjernu komunikaciju, trebaju nas čuti, ali također želimo da nam odgovore na naša pitanja. Trebamo integrirati ishode eh, našeg rada u tekst o kopu 24. Suradnja i inkluzivnost su dio rješenja za borbu protiv klimatskih promjena i ključno je da Europska unija i države članice se direktno angažiraju sa demokratski izabranim predstavnicima na lokalnoj razini i sa privatnim sektorom i civilnim društvom. Na kopu 24 trebamo govoriti jednim glasom, a mi kao lokalne vlasti smo najbliži građanima i zato želimo dati doprinos vašem dijalogu na kopu 24. E, jasno je da Brexit će se dogoditi, ali do sada trebamo zajedno surađivati kako bismo postigli ciljeve u pogledu smanjenja CO2. Ujedinjena kraljevina bi trebala i dalje biti uključena u naše djelovanje. Ako budemo djelovali sami, nećemo moći bolje napredovati, a zajedno s Europskom unijom Ujedinjena kraljevina može još više napredovati. Možemo otići iz Europske unije, mi iz Ujedine kraljevine, ali ne možemo napustiti ovu planetu. Hvala. Imamo još dva govornika. Molim vas da govorite što kraće. Imamo nakon toga i našeg gosta koji čeka na ulazak, gospođa Višnjevska. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Jako me veseli što se ove godine odvija konferencija o klimama u Katovicama. Ja ću isto tako biti tamo prisutna i nam se će i drugi doći. Tamo ćemo imati prilike razgovarati o održivom razvoju, što je za sve nas cilj. Ciljeve iz Pariškog sporazuma svi smatramo velikim uspjehom, ali kako je uopće još došlo do tog sporazuma? Pa sve do samog kraja se nije u to sve uključila dekarbonizacija, već se upućivalo na ulogu šuma kada se radi o vezivanju emisija e, ugljičnog dioksida. A i poljska delegacija vlade je bila vrlo aktivna na tom području Ministarstvo za okoliš primjerice je u tome sudjelovalo. A evo, nakon ovih nekoliko primjedbi da kažem nešto o samoj rezoluciji. Tu se traži od Europske komisije da izradi strategiju o industriji sa nultom stopom emisija. Ja doista dvojim da ćemo u tome uspjeti. Nitko ne kopira naša rješenja, to već možemo ustvrditi. I još jednom ću reći, Pariški sporazum je bio moguć postići tek kad smo dekarbonizaciju iz toga isključili. A globalno gledano, to gospodarstvo sa nutnom stopom emisije, ako to bude radila samo Europska unija, onda to neće jako doprinijeti. Mi danas eh, emitiramo manje od 10% ukupnih globalnih emisija. A tako malo smanjenje samo na našoj strani neće dovesti nikakvih gotovo posljedica. Osim toga, e, ove ciljeve nećemo moći ispuniti ako ne budemo imali na umu da će doći do velikog gospodarskog i socijalnog troška za sve države. To vrijedi i za Poljsku i za e, posebno naš dio e, dakle, Šleske. U duhu dogovora ću podnijeti amandmane na ovu rezoluciju želimo da postoji ravnoteža između emisija i e, mogućnosti vezivanja, to jest pohanjivanja emisija. Mislim da je to jedno dosta razumno načelo s kojim bismo se trebali voditi. Još jedna završna riječ, gospođo predsjednice. U Katovicama će se održati ovaj sastanak na vrhu. A parlament se i složio sa pregovorima o energetskoj uniji i o tamo postignutim rezultatima i stoga mislim da bismo i tu mogli onda postupiti e, slično i još jednom dobrodošli u Katovicama. Hvala gospođo Bižnjevska, ispričavam se e, drugim kolegama koji su zatražili riječ, ali imamo gosta koji je već ovdje za sljedeću temu i sada vrlo kratko dajem riječ komisiji koja će nam dati odgovore. Gospodin Meadows, Možete ostati u sali i svakako postaviti pitanja, a kasnije možemo o tome razgovarati. Gospođa Guteland je također tražila riječ, ali sada dajem riječ komisiji. Hvala. Kao prvo moram reći da pozdravljamo rezolucije parlamenta o Katovicama i pozdravljamo raspravu koju smo imali jutros. Jasno je e, o izvješću, iz izvješća IPCC-a o 1,5 stupnjeva da trebamo da svi djeluju kako bismo smanjili emisije. Dobro je ne samo što imamo e, uredbu o, koja je objavljena jučer u službenom listu, nego i sporazum o e, upravljanju e, obnovljivim izvorima energije. To je vrlo bitno i zato što će biti važno za nacionalno zakonodavstvo. Jutros e, smo govorili o slučaju vezano uz e, rezervu za stabilnost tržišta. E, povjerenik Kanjete je jutros na ministarskom sastanku o klimatskom djelovanju govore sa kolegama iz Kine i Kanade i svi razvijaju sustav određivanja cijene za ugljik i drugi djeluju, ali mi također trebamo više se angažirati. Povjerenik njete surađuje s Kanadom i Kinom e, i koalicijom sa velikim ambicijama. I kao što je gospodin Leinen rekao, sutra ćemo imati sastanak na visokoj razini sa visokom predstavnicom Mogherini. E, tu ćemo imati ministra vanjskih poslova Indije i druge. Glavni, moj glavni djetok bio je u Kini i razgovarao je o iskustvima akcija um, borbe protiv klimatskih promjena. Um, mislimo da i Kina može učiniti više i vjerujemo da će to tako biti. Drugi elementi za COP24 su i zaključenje um, u knjige s pravilima kako bismo imali bolju usporedivost rezultata. Radimo marljivo na tome i što se tiče financijskog aspekta kako bismo imali i prilagodbu financiranja u kontekstu rezultata iz Katovica. Strategija za sredinu um, Mm, vijeka je također spomenuta. Gospodin Aukaut, vi ste govorili o vezi između toga i drugih elemenata. Dosta toga ima sličnoga između onoga što trebaju učiniti i gradovi, pojedinci i lokalne samupravo. Bez njihovog sudjelovanja nećemo doći do cilja od 1,5 stupnjeva, bit ćemo bliži stupnju, cilju od 2 stupnja. Ovdje je ključno reći da komisija želi da se kolektivni napori povećaju. Svi sektori trebaju dati svoj doprinos. gospodin Lirize govorio i kao Gospodin Aykaut, čuli smo, bili ste prilično glasni, o tome se izvještavali komisiju. Države članice vas također slušaju. Svi sektori trebaju dati svoj doprinos. Parlament je bio jasan već mnogo godina što se toga tiče. Vi ste govorili, pitali ste što će se dogoditi. Mogu reći samo što se dogodilo u prošlosti. Međunarodna pravila se donose, a ako je europsko zakonodavstvo različito od toga, onda imamo proceduralne rezerve u priznavanju uloge Vijeća Europskog parlamenta u mijenjanju naših zakona. Vanski akteri u odnosu na Europsku uniju ne mogu mijenjati naš zakon ako parlament i vijeće se ne dogovore o tome i ne pristaju na to. E, takva je situacija, ali mislim da je današnja poruka parlamenta primljena na znanje. Posljednje, gospodine Ajka, govorili ste o nacionalno određenim e, obvezama. Jučer je povjerenik rekao da zakonodavstvo koje smo dogovorili bi trebalo dati rezultat od smanjenja od 45%. Mislim da je to samo početak procesa. Nećemo sada izmisliti toplu vodu preko noći, ali trebamo znati što možemo učiniti na temelju našeg zakonodavstva i to se veže u prethodnu točku. Parlament i vijeće su uključeni u odlučivanje mnogo više nego mi kao komisija na samom kraju ovog procesa. Hvala. Hvala. Time zaključujemo našu raspravu o kopu 24, ali ne za uvijek, jer sada već odmah pozdravljam našega gosta, gospodina Erika Solheima, e, to je izvršni direktor programa UN-a za okoliš. Vi ste bili u, eh, načelu NDP-a već dvije godine. Eh, Stupili ste na dužnost nakon eh, usvajanja Pariškog sporazuma. Imajući na umu rad vaše organizacije i doprinos borbi protiv klimatskih promjena, naš je odbor e, uvijek e, pokušao imati uske bliske odnose sa vama, vašom organizacijom. Sastali smo se više puta s vašim prethodnikom u sklopu godišnjeg e, samita u klimi i nadamo se da ćemo nastaviti rasprave tijekom ove godine na političkom forumu na visokoj razini o održivom razvoju u New Yorku i na kopu 24 u Katovicama. Za nas je važno da imamo perspektivu organizacije kao što je vaša vezano uz razvoj događaja u pogledu e, klimatskih promjena. Dijalog Talenoa, čiji je okvir dogovoren na kopu 23, trenutno je u tijeku i imamo neke zaključke koje se očekuju krajem godine. Očekujemo objavljivanje izvješće IPCC-a o 1,5 stupnjeva za, e, koje je predviđeno za jesen. Pitanje e, financijskih sredstava za borbu protiv klinskih promjena je ključno u djelovanju protiv klimskih promjena i e, također tranzicija prema cirkularnoj ekonomiji je također ključna. Zato želimo sad od vas čuti što vi mislite o ovom pitanju i zato imate sada riječ. Izvolite. <clears throat> Thank you Hvala vam i veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje u Europskom parlamentu jer bez Europe i bez vas zasigurno bi bilo puno teže nositi se sa velikim izazovima današnjice, uključujući borbu protiv klimatskih promjena. Vi ste izuzetno važni. Europska unija je u samom centru onoga što želimo postići i UN i EU se zapravo suočavaju sa sličnim izazovima. Moramo promijeniti način na koji komuniciramo, e, ali Europska unija se doista nalazi u središtu onoga što želimo postići u području klime. Dobra vijest je što je Unija, što Unija ima potencijalne saveznike poput Kine kada je riječ o onome što želimo postići. Kao, što dobro znate širi kontekst. Trendove smo eh, obrnuli jer smo prošli točku u ljudskoj povijesti. Imamo puno više solarne energije koja napaja mrežu više od eh, kombinacije ostalih resursa, dakle idemo u dobrom smjeru, međutim presporo se krećemo. Ne želim sada gubiti vaše vrijeme i govoriti o izazovu klimatskih promjena, mislim da svi dobro znate o tome. Dakle, pređimo na važniji dio naše rasprave fokusiran na djelovanje. Pitanje koje mi najčešće postavljaju kada putujem svijetom je jednostavno, e, a glasi što je sa Donaldom Trumpom i činjenica je da je to zapravo puno manje važno nego što ljudi misle kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena. Vjerojatno je da će se SAD pridržavati svojih obveza u sklopu Pariškog sporazuma, ne zbog bijele kuće, već zbog snage ekonomskih aktera, velikih poduzeća u SAD-u, Microsoft, Google, i drugi, sva ta multinacionalna poduzeća vjeruju da se treba boriti protiv klimatskih promjena idu sporo kao i svi mi, ali e, svjesni su važnosti toga. I u SAD-u postoji pet puta više radnih mjesta u području solarne energije nego u području ugljena i kod nas je drugačije, dakle mi moramo smanjiti taj postotak i doista ako ste primijetili u Kentakiju postoji muzej ugljena e, i on, e, se koristi solarnu energiju jer to je bilo najjeftiniji način da se opskrbljuju energijom. Dakle, to je doista simboličan dokaz moći solarne energije koja je u potpunosti konkurentna e, u usporedbi sa cijenom ugljena diljem svijeta i smatra se da je solarna energija bolja za zdravlje, za okoliš, za dobrobit ljudi, ali mnogi se drže ugljena jer se smatra da je jeftiniji. No to više ne vrijedi, to je sada jedna prekretnica koja je pozitivna. I također civilno društvo, države poput Kalifornije, privatni sektor, svi oni žele da se SAD predržava obveza e, preuzetih u okviru e, Pariškog sporazuma. Europa naravno ima važnije saveznike od SAD-a, tu su Kina, Kina djeluje u području klime, to možda nije vidljivo u Europi, ali Kina je počela djelovati brzinom koja je neviđena u povijesti, to je posve nevjerojatno. predsjednik Xi Jinping je u potpunosti predan tom cilju i na konferenciji njihove partije i na sastanku ove godine klima je bila jedan od njihovih prioriteta, jedan od tri najvažnija cilja u sljedećih pet godina. Ostala dva cilja su borba protiv siromaštva i financijska stabilnost. To se odražava na čitavo kinesko društvo. zagađenje u Pekingu se smanjilo za 30 do 40% u posljednjih 3-4 godine. Drugi dijelovi Kine također štite, rade na zaštiti vodnih resursa, čiste rijeke. I mi smo u Europi činimo isto, ali nam treba puno više vremena. Dakle, trebamo slaviti taj napredak jer su Kina i Indija prirodni saveznici Europske unije. I oni to ne čine zbog nas, zbog nas Europljana, već to čine zbog sebe. Prije deset godina od 2007 u Europi se smatralo da treba uvjeriti e, Kinu i Indiju da počnu djelovati u području klime. Smatralo se da oni ne razumiju koliko je to važno, da ih treba uvjeriti. To je u potpunosti nestalo kada je Donald Trump povukao SAD. E, upućena mu je kritika da će to biti zločin protiv budućih generacija i dakle isto vrijedi i za Indiju i za e, Kinu. Jer to su naši dakle, prirodni saveznici Europske unije. Slijede slijedi konferencije u Katovicama, u Poljskoj, dakle u Europi. Mi moramo preuzeti odgovorno zajedno sa poljskim domaćinima da ta konferencija koja je važan događaj bude uspješnica. Ja neću sad ulaziti u detalje e, u smislu onoga što se očekuje jer drugi znaju puno bolje o tome, već ću vam dati jedan širi kontekst jer u konačnici e, pregovarački tekstovi nisu ti koji pokreću svijet, već politički i drugi sustavi kada je riječ o djelovanju u području klime i također kao i brojni povjerenici i ja smatram da treba promijeniti priču i komunikaciju jer mnogima je to uvjerljiva priča, međutim e, mi zapravo klimu nismo uspjeli uključiti u e, svakodnevne rasprave. Ljudi o tome ne razgovaraju, bilo da su u Glasgowu ili Torinu ili Guangdongu u Kini. E, zašto? Možda zato što mi ponekad govorimo, teško se izražavamo e, i ne, pokuša, ne, uspija, ne uspijevamo približiti tu temu ljudima. Dakle, Arnold Schwarzenegger je rekao ako odem u Ajovu i svojim biračima kažem da će na Floridi doći do e, porasta morske razine, njih to neće zanimati. Dakle, trebam zapravo im govoriti kako će Ajova e, imati koristi od klimatskih, e, od borbe protiv klimatskih promjena. I Ajova je sad predvodnik e, kada je riječ o iskorištavanju energije vjetra. Dakle, treba govoriti jezikom i na način koji je ljudima razumljiv, izbjeći tehničke kratice koji su prisutni u našim komunikacijama. Treba i povezati klimatske promjene sa ekonomskim mogućnostima, jer postoje velike prilike za poduzeća, za stvaranje radnih mjesta u e, području solarne energije, ima puno više čistih poslova, bolje poslova za žene. Dakle, treba povezati borbu protiv klimatskih promjena sa ekonomskim prosperitetom i Dakle, kineski premijer o tome govori, ne govori o abstraktnim pitanjima, već o tome kako solarna energija može pokretati um, crpke za vodu u Indiji, kako se može izbjeći zagađenje, kako zrak može biti manje zagađen, kako se električna energija može dovesti u sva indijska sela. I u Indiji su sva sela povezana sa mrežom, ne svaka kuća, svako kućanstvo, ali svako selo, to je veliki uspjeh. I oni dakle sada koriste i nove energije, nove resurse poput solarne energije. U južnoj Indiji je sagrađen prvi E, aerodrom e, koji godišnje, kroz koji godišnje prođe 10 milijuna ljudi. On je pokretan u potpunosti solarnom energijom i oni su to izgradili zbog ekonomije jer je to najjeftinija moguća energija i to je jako dobro za smanjenje lokalnog zagađenja, za borbu protiv klimatskih promjena, ali dobro i za dioničare, za posao, za poslovanje. Dakle, to je situacija u kojoj svi pobjeđuju. Dakle, treba promijeniti komunikaciju, povezati boru protiv klimatskih promjena s ekonomijom, s ekonomskim koristima i također često se u razgovoru o klimi ističu negativne točke o tome koliko je štetno i pogubno ne djelovati i naravno to je istina, imat ćemo više suša, rast morske razine i to je sve istina. Međutim, imamo, i to je, imamo priliku da pozitivno promijenimo ekonomske sustave, da imamo čišća radna mjesta, smanjimo zagađenje, osiguramo prosperitet i borimo se protiv eh, ekstremnog siromaštva. Dakle, ako promijenimo svoj način komunikacije, onda imamo veće šanse za uspjeh. Mi se povezujemo sa svjetskom zdravstvenom organizacijom kada je riječ o tim pitanjima. Zagađenje nije najčešći uzrok smrti kod ljudi, e, već i zahvaljujući dakle imamo Svjetska zdravstvena organizacija se bori protiv drugih bolesti, e, ali imamo i zagađenje, ali dobra vijest je da ako se smanje zagađenje, to će pomoći borbi protiv klimatskih promjena i obrnuto. I ljudi osjećaju neposredne efekte zagađenja i u brojnim gradovima se sada bori e, upravo protiv toga. Dakle, predlažem da promijenimo, poboljšamo komunikaciju, način komunikacije i da se više približimo građanima i da dakle, povežemo to sa nekim prednostima. Kratko ću reći nešto i o drugim važnim područjima koja zahtijevaju naše djelovanje i jedno od tih područja je naravno energetika. Potrebna nam je energetska transformacija koja je započela, ali ona ide presporo. 2017. smo prvi put proizveli e, više nove energije, odnosno električne energije iz, solar, iz e, solarnih izvora nego iz e, kombinacije svih ostalih resursa, ali to treba ubrzati. 50%, za 50% promjene zaduže, odgovorna je Kina, zaslužna je Kina, a Europa je naravno u Kini našla velikog saveznika i dala svoj doprinos. Imali smo također, Danska je imala velik uh, udio energije iz vjetra, Njemačka je također imala energetski miks koji je 100% obnovljiv, dakle na dobrom smo putu, ali trebamo ubrzati. Ujedina kraljevina, još jedan pozitivan primjer, uh, ta država je bila u središtu industrijske revolucije, a sada je u potpunosti napustila korištenje ugljena. E sada Ujedinjena kraljevina dakle dobiva jako malo energije iz ugljena, postupno ga ukida. Sa Kanadom je osnovala i savez, globalni savez, dakle oni doista obavljaju jedan posao i ako oni to mogu napraviti, nema razloga zašto drugi to također ne bi mogli napraviti. Oni također imaju brojne projekte u području solarne energije, prirodnog plina, vjetra, i na taj način zapravo zamjenjuju najštetniji resurs. Dakle, imamo jako puno uspješnica. Danska, Ujedinjena kraljevina, koriste vjetar, koriste se solarna energija i to zapravo treba sada prenijeti na ostatak svijeta i ubrzati tu e, transformaciju dodatno. Još jedno važno područje koje se često podcijenjuje to je klimatizacija. U Norveškoj imamo jedno osiguravateljsko društvo koje je uspostavilo e, vlastiti model i izgradilo zgradu i kada god je temperatura u Norveškoj minus 5, a obično je to prosječna temperatura, onda se zgrada hladi iako je temperatura vani ispod nule. Zašto? Zato što oprema zapravo u zgradi, e, oprema za informatičku tehnologiju proizvodi energiju i zato treba zgradu e, ohladiti zbog te topline. Zatim imamo sjevernu Indiju, bio sam tamo prije dva tjedna, temperatura je bila 45 stupnjeva i Tamo naravno svi žele imati klimu, ali to je dalje rijetko u toj zemlji i s obzirom na ekonomski rast, puno više ljudi će u sljedećem desetljeću koristiti klimu. Oni sada imaju staromodnu tehnologiju koja zahtjeva veliku energiju. Neki su pokušali izračunati koliko se energije troši na hlađenje i Zaključak je da se koristi užasno puno energije, ali naravno tehnologija, nova tehnologija je dostupna koja može proizvesti istu razinu hlađenja uz puno manje energije, dakle uz manji učinak na okoliš. Sa Međunarodnom energetskom agencijom želimo uspostaviti jednu globalnu koaliciju za čistu e, klimatizaciju, za čisto hlađenje. Imamo protokol iz Montreala koji se odnosi na ozonski omotač. Tu smo odradili dobar posao. Ozonski omotač je ponovno u dobrom stanju jer imamo uvođenje novih tehnologija koje ne utječu na ozonski omotač i također se želi dakle smanjiti negativni učinak zbog e, tih tehnologija te opreme koja se koristi za klimatizaciju i hlađenje. Sljedeća faza jest pobrinuti se da sve to bude puno više energetski učinkovito i ako uvedemo takozvano čisto hlađenje možemo zapravo smanjiti e, izbjeći ćemo zagrijavanje od pola stupnja. Dakle, samo ako to učinimo, pogotovo u odnosu na ovu srednju klasu koja je sve brojnija. Dakle, iako je čisto hlađenje nešto što se doima kao mala stvar, zapravo ima ogroman utjecaj. Dakle, energetika je prvo područje na kojemu treba djelovati i djelovati dakle ne samo e, na papiru već i u stvarnom svijetu i postoje brojni načini na koje to možemo napraviti i europljani imaju saveznike u brojnim dijelovima svijeta. Francuski predsjednik Macron je također e, član saveza e, i bio sam na sastanku na kojemu je bilo 30 čelnika e, na kojemu se otvorio savez, to je velika prilika da se solarna energija uključi u energetski miks diljem svijeta, dakle i Afrika i druge nerazvijene zemlje također se mogu pridružiti. i Afrika također dakle, može početi koristiti solarnu energiju odmah. Dakle, energetika je ključan sektor i još jedan sektor jest korištenje zemljišta i šumarstvo. 20%, 20 emisija dolazi iz negativnog korištenja zemljišta ili iz sektora šumarstva, odnosno od krčenja šuma, od stresetišta i brojke su zapanjujuće. Prošle godine je na granici između Konga i Demokratske republike Kongo otkriveno zemljište i tresetište u kojemu je uskladišteno uskladištena ogromna količina ugljika i kada bi se to ispustilo i iskoristilo u poljoprivredi, to bi bio ekvivalent tri godine emisija. Dakle, zato su važna tresetišta. Ne postoji neposredna opasnost da će se to dogoditi u bliskoj budućnosti. Međutim, zbog gospodarskog razvoja dva Konga bi moglo doći do toga i Europska unija i drugi partneri bi trebali pomoći tim dvama državama da e, uvedu zaštitne mjere za to udaljeno područje, za ta tresetišta i to treba zaštititi što je brže moguće. Imamo i savez sa Indonezijom, to je država koja ima najviše iskustva sa tresetištima i dva Konga su u, dakle, u tom savezu. I politike u tom području doista pomažu. Brazil je smanjio između 70 i 80% svoje emisije. Neki kritičari tvrde da zapravo je suprotno istina, ali zaboravite, došlo je do smanjenja krčenja šuma. Dakle, ne potpuno linearnog, ali 2017. je stopa krčenja šuma u Brazilu bila niska, padala je. To je sjajan rezultat jer ta država je politički paralizirana u posvemašnjoj je krizi. Nije se znalo tko će biti sljedeći predsjednik, tko će, tko će, biti, tko će biti izabran i politički sukobi nisu nasilni, ali su doista iznimno oštri. Međutim, i ljevica i desnica e, su obje krenule u pozitivnom smjeru. Kada je riječ o krčenju šuma, to je dobar signal da je napokon dakle Brazilcima stalo do okoliša. Naravno nema jamstva za budućnost. Brazil je najveća šumarska država na svijetu, a pokazala je Južnoj Americi i ostatku svijeta što može napraviti. Sada ću onda spomenuti Indoneziju kao primjer. Indonezija je usvojila sve zakone koje smo mi htjeli. Čak ni Greenpeace ne može pronaći nikakav problem sa zakonima u Indoneziji. Ti zakoni su jednostavno briljantni. Svi zakoni su usvojeni u parlamentu sa velikom većinom. Sve je vlada usvojila. Sva velika poduzeća u Indoneziji i Singapuru podržavaju ih sve, sva poduzeća za drva to podržavaju, dakle e, za smanjenje deforestacije. Dakle, politika je briljantna, industrija je briljantna, ali ipak se nastavlja sa deforestacijom. Zašto? Mislim da je to zbog toga što ako pogledamo lokalnu razinu ima vrlo malo poticaja za to da se ti zakoni e, provedu na terenu. Imate e, vlada na jednoj razini, potreban vam je novac da vas izabraju, kako možete doći do tog novca, ako ste negdje guverner primjerice, želite da vas izabere i onda nije baš vjerojatno da ćete dobiti više e, glasova ako e, tražite ljudi da napuste tu zemlju i da više ne krče šume. Dakle, lokalno, lokalno gospodarstvo se ne poklapa sa krovnim odlukama o zemljištu. Naš odgovor na to treba biti taj da snažno podupremo vladu, da e, dobro provedu zakone, ali istodobno treba i promijeniti lokalno gospodarstvo kako bi ljudi osjećali koristi od toga da obrane šume. Ako ljudi vide da se njihov svakodnevni život e, obogaćuje sa zaštitom šuma, onda će to učiniti. E, svo naše iskustvo diljem svijeta ukazuje na to da kada lokalni ljudi brane neki nacionalni park, neku šumu, da je to zapravo najbolje jamstvo da će se e, taj prostor doista i zaštititi. To je najbolje jamstvo za to. Brazil je bio vrlo uspješna država kada se radi o tome da se u to uključe različita plemena kako bi zaštitile šume. Zatim u Aziji sada imamo velike ulagačke sustave sa velikim europskim ulagačima, poput BNP Paribas, najveća banka u Europi, koja se uskladila s nama i sa nekim drugim e, partnerima i koji su rekli da će e, usvojiti jako velike sustave ulaganja za održivu poljoprivredu u Indoneziju i općenito u Aziju. Cilj je taj da poljoprivrednici koji se bave uzgojem palma e, da dobivaju bolji povrat na svoje ulaganja i ako možete dobiti bolji povrat na ulaganje, onda ćete e, manje vjerojatno krenuti u dodatnu sjeću šume. Dakle, treba više možda dati poljoprivrednicima kako bi oni onda spriječili dalje uništavanje šuma. Ali naravno, država je opet ta koja provodi zakone i država treba stvoriti lokalno gospodarstvo koje će se promijeniti. To je dakle rješenje. A opet ovdje Europska unija može pružiti pomoć za to. Većina novca će doći iz privatnog sektora, ali i određen iznos javnog novca će možda pomoći u pokretanju te promjene. I još jedno veliko pitanje izređenih godina, po mom mišljenju, je E, sustav trgovanja emisija koje su e, aviokompanije prihvatile. Dakle, od 20, 2020. godine će se sve uključiti u trgovanje emisijama, što je fantastično. I ako postoji jedna industrija e, koja će se povećati što se tiče aktivnosti novaca to je onda upravo to područje zakoplovstva možda 50 milijuna od 1,3 milijarde indijaca primjerice su ikad putovala avionom. U Kini su brojke slične tamošnja aviokompanija kaže da je 400 milijuna kineza do sada ušlo u avion, što ipak znači da 900 milijuna kineza to još nije učinilo, što znači da ćemo vidjeti snažan porast u značnom prometu sa mnogo novca i zato će mnogo novca ući u te sustave trgovine emisijom. I, i oni bi trebali zaštititi šume sudjelovati u tome iz jednostavnog razloga, iz razloga e, komunikacije sa javnošću. To možete onda staviti u časopis e, aviokompanije sa predivnim slikama e, primjerice brazilskih šuma i tako će se onda lakše prodavati i karte. Dakle, oni to trebaju moći učiniti, ali nam su nam potrebni dobri sustavi kako bi novac doista doveo do velikih promjena, ne samo do realizacije malih projekata. Na kraju da još istaknem nekoliko točaka. Plastika se javila sada na dnevnom redu, to je najveći okolišni izazov danas. Imamo fantastičnu strategiju o plastici Europske unije, što je izvan jedan korak unaprijed. I e, isti tjedan kada ste to usvojili ovdje u Briselu, smo rekli da će se do 2022. godine isključiti sve plastične vrećice. To je vrlo hrabra, vrlo ambiciozna politika i ne, nitko se ne može sakriti od toga. Dakle, ne da ustati u britanskom parlamentu i reći da e, recimo Velika Britanija to ne može ili neka druga država Francuska to ne može kada čujemo da, da je slično obećala dakle, Indija. I tu je bitno da se svi kreću u istom smjeru. To je povezano također s klimatskim promjenama. Radi se o kružnom gospodarstvu u kojem ponovno iskorištavamo sirovine. To je mnogo bolje za klimu i za okoliš a sva plastika koja nam je potrebna mora biti plastika koja se može reciklirati. Postoje neki plastični proizvodi koji nisu potrebni, ne znam jesu nam potrebne ove plastične bočice u Europskom parlamentu, sada kada se bočice mogu ponovno puniti. Da, počeli smo s time, ali <laughs> pod ugovorom smo, pa moramo prvo ispiti svu tu vodu. Izvrsno. Imamo sada takozvane bankomate za vodu. Dakle, ima bankomata gdje dobijete novac, ima bankomata gdje dobijete vodu stavite vašu bočicu, popunite ju s vodom. Dakle, ta promjena je moguća i vrlo me drago što imate to na umu. To je isto tako sastavni dio tih e, promjena veznih u slimu koje su nam potrebne. Zatim klimu, e, bioraznolikost i zaštitu okoliša trebamo integrirati. 2020. godine će Kina e, držati konferenciju o bioraznolikosti u Pekingu. Naša ambicija je da to bude za zaštitu okoliša i za bioraznolikost jednak onaj trenutak kao što je Pariz bio za klimatske promjene. To trebamo sve to povezati. Jučer je održan sastanak između Europske unije i Kine ovdje u Briselu sa gospodinom Timmermansom i sa nekim kineskim čelnicima i to je sada odličan trenutak da se od toga napravi globalni događaj u Kini, ali za to će im biti potrebna podrška iz Europske unije. E, povijesno gledano smo uvijek tu imali čelništvo iz Washingtona, iz Brisela, iz glavnih europskih gradova, sa Pekingom i sa nekim drugim gradovima je to sada još i važnije i to će biti još i važnije za napredak ljudi. Hvala vam. Hvala vam na sveobuhvatnom izveštaju oko toga što se trenutno događa, što je od našeg zajedničkog interesa i kako izgledate politike. Kolege se žele javiti za riječ. Prvi je gospodin Leinen, gospodin Gebrandi, Eto, prvo gospodin Lajnen, izvolite. Erike, znamo se već dugo. Čestitke na tom uh, angažmanu. Mislim da je ovo doista izvrsno. UNEP je uvijek uh, imao uh, direktore koji su angažirani na cijelom svijetu. To je ono što nam je potrebno. Osim tih e, tema koji se nabavljaju, ne znam, možeš li komentirati ili sada došlo e, vrijeme da UNEP e, se iz programa pretvorio u agenciju Ujedinjenih naroda, dakle vezano uz to kakva je organizacija vaša institucija, ali ti si se dotaknuo onih ključnih pitanja koja nas sve zabrinjavaju na svijetu. Brinemo se za budućnost samog postojanja životanja na ovoj planeti, a diskurs sam o tome je vrlo važan to je program za e, planet bez zagađenja je nešto što je važno, a za klimu nam također treba odgovarajući diskurs e, kojeg će svi posvuda u svakoj regiji, u svakom mjestu shvatiti, da shvate zašto je to dobro za njih. Da budem kratak. Prespori smo. Raspravili smo danas u našoj rezoluciji e, o konferenciji u Katovicama i opet se tamo žalimo da smo prespori. Da, Tehnologije postoje, ali kad kad je financiranje tih transformacija ono što e, zaostaje. Dakle, zeleno financiranje, možda možeš nešto reći o tome. Imamo toliko mnogo novca na svijetu, a što možemo e, postići da e, imamo bolje zeleno financiranje. Drugi komentar tiče se prilagodbe. Ja živim nedaleko od Luksemburga i nikad tamo nismo imali uragan. A u zadnjih četiri tjedna smo imali tri puta e, nevrijeme, dakle tri e, sela su od toga pogođena i stoga se tu radi i o prilagodbi. To je nešto za uni po mišljenju. Dakle, te promjene koje ćemo imati prilike vidjeti, širenje pustinje i tako dalje, sve ono što radite u okviru UNEPA vezano uz prilagodbu. To me zanima i siguran sam da će i drugi još se javiti za riječ. Hvala. Gospodin Balcu. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Pokušat ću biti kratak, jer nemam mnogo vremena. Prvo pitanje. Što se tiče e, Pariškog sporazuma, tu imamo pravno obvezujuće obveze to nam se predstavilo kao veliki uspjeh, ali gospodin Gebrandi je onda na kraju rekao da te obveze nisu pravno obvezujuće. Postavio sam pitanje pomeniku Kanjeteu vezano uz to kako možemo tražiti polaganje računa od Sjednih američkih država, jer je predsjednik Obama preuzeo odgovarajuće obveze. I stoga me zanima kako sada Sjedinje američke države možemo zatražiti da ispune svoju odgovornost. Kao drugo, neki se jako angažiraju za klimu i smatraju da je dva stupnja ceziva previsoko. Mi smo odgovorni za 10% globalnih emisija. Ako samo Europska unija se opredijeli za cilj od 1,5 stupnjeva Celzijeva, onda nećemo biti svjesni odgovornosti država članica, jer države članice moraju tu imati na umu i neke druge stvari. Ne samo zaštitu okoliša, već isto tako i neke druge socijalne posljedice primjerice toga. Ja mislim da ako ispunimo dva stupna da smo onda već ispunili naš, našu obvezu i da bi to trebalo globalno gledano biti dovoljno. I još nešto. Zanimljivo je ono što ste rekli, gospodine direktore, moramo pozitivno govoriti o klimatskim promjenama, ne nužno o odgovornosti, ne nužno iznositi e, katastrofalne scenarije, već govoriti o tome na pozitivan način. To je općenito točno, ali isto tako ne bismo trebali imati iluzije. Kada bismo svugdje pokazivali one filmove kako je sve predivno na jugu Indije sa tom zračnom lukom, sa solarnom energijom. Kada bismo svugdje pokazivali vide, e, snimke o tome kako dobro rade elektrane Eh, na temelju eh, energije iz vjetra, onda bismo stvorili jednu krivu iluziju. Naime, postoje neke činjenice koje se neće promijeniti. Na jugu Indije postoji mnogo sunca, na sjeveru Europe postoji mnogo vjetra, što znači da se ne mogu sve tehnologije posuda primjenjivati i ne bismo trebali poticati eh, iluzije. Još nešto, ja jako cijenim Njemačku što se tiče obnovljivih izvora energije, ali svi znamo da oni grade jako puno elektrane iz vjetra jer im je to i u gospodarskom interesu. Hvala sada gospodin Brandi. Hvala vam gospođo predsjednice, hvala vam gospodine Solheime što ste ovdje s nama. Bilo je impresivno saslušati vaš pregled vezano to što trenutno radite. S pravom ste se jako usredotočili na klimatske promjene i ja se u potpunosti slažem s vama da ćemo na kraju pronaći tehnološke rješenje za klimatske promjene. I ovaj vaš primjer muzeja o industriji ugljena u Kentakiju je tu dosta upečatljiv i s tim se u potpunosti slažem. Ali neovisno o tome, imam dva pitanja. Kao prvo, na početku ste spomenuli Trumpa. Ali ja mislim da Trump nije razlog problema u SAD-u, već je on rezultat jednog šireg pokreta naših ljudi, slično vidimo u Europi i u drugim dijelovima svijeta, da se jednostavno nismo um, sposobni obračunati sa ovim velikim klimatskim izazovama uh, kojima smo, uh, koji smo sad, izloženi. Ja mislim da klimatske promjene nisu same po sebi problema, ali oni pokušavaju um, sada to sve sakriti pod tepih i izbjeći taj cijeli problem treba tražiti politička rješenja koja neće biti kratkoročna jer će to na kraju samo pogoršati ove probleme u kojima se nalazimo. Stoga moje pitanje vama što možemo učiniti s tim problemom jer ja mislim da je to ogroman problem i da bi to nas moglo dovesti do zaključka da ova demokracija u obliku koju imamo sada jednostavno nije opremljena za nošenje s ovako velikim problemima poput klimatskih promjena ili biološke raznolikosti. A ja mislim da nam je potrebna demokracija da to riješimo, ali postavlja se pitanje kako možemo to riješiti na jedan način da i dalje većina ljudi vjeruje u naš dugoročni program. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje Spomenuli ste eh, krču šuma, gubitak bioraznolikosti, to su one tihe krize. Svi govorimo o klimatskim promjenama, a čini se da zaboravljamo taj veliki problem gubitka bioraznolikosti. I ja se bojim da će čovječanstvo eh, umjeti od gladi prije nego što dođe do pravog razmjera svih klimatskih promjena, dakle ta hitnost je velika ne postavlja se da pitanje što tamo učiniti. Znamo da CBD na tome rade i imate i pravo da će e, COP 2020 u Kini biti e, ključan za to, a mene zanima više ovo pitanje povećanja stanovništva, jer to je ono veliko e, pitanje koje niko ne spomenje. Posebice kada pogledate ranjive regije u svijetu, u Aziji, ali i u Africi. Kada pogledate kako izgledaju prognoze za porast stanovništva, onda se to čini unaprijed izgubljenom bitkom. Dakle, možemo raditi sve što želimo sada protiv klimatskih promjena, a za to ćemo i naći tehnička rješenja, to vjerujem, ali što je sa svim ovim drugim elementima s kojima se pokušavamo nositi, dakle gubitak bioraznolikosti, krčenje šuma. Kada pogledate veliki porast stanovništva u državama poput Nigerije, u drugim dijelovima Afrike primjerice, onda vidimo da su nam potrebne političke mjere da bismo to riješili, što ne znači da što znači da moramo zapravo zaustaviti taj porast stanovništva ovako kakva je to prognoza trenutno. To je politički još tabu tema, znam to, ali to je nešto što moramo raspraviti. To bi bilo moje drugo pitanje upućeno vama. Dakle, u kojoj mjeri UNEP tu može sudjelovati u tome? Hvala. Sada gospodin Ek. Hvala vam, gospođo predsjednice. Hvala vam lijepa, gospodine Solheime, na vašem izvrsnom pregledu. Imam nekoliko pitanja. Dakle, sve u svemu, iz vaše prezentacije čujemo da više manje ocrtavate dosta pozitivnu sliku o situacije, pa i o tim političkim odlukama E, koje smo usvojile kako bismo se obračunali s klimatskim promjenama. Onda mi možda možete objasniti zašto iz godine u godinu e, čujemo stalno da imamo novi rekord po pitanju emisija CO2. Barem je to ono što ja čitam u vijestima. To je prvo pitanje. Drugo pitanje. Vi ste sada govorili o energiji, e, pažljivo ste se osvrnuli na pitanje korištenja zemljišta, ali niste toliko jasno spomenuli poljoprivredu. Ja bih vas htio podsjetiti na izvješće UN-a, dr. Henninga Steinfelda, e, pod nazivom In the Long Shadow of Livestock. To je nešto što poput damoklovog mača visi nad našom, našim glavama, zato što e, FAO mi, misle da će se do 2050. godine doći do udvostručenja proizvodnje mesa. I to izvješće gospodina Henninga Steinfelda je došlo do zaključka da danas već 18,2% emisija stvaramo zbog globalne poljoprivrede, posebice zbog, zbog proizvodnje mesa. Kako da to riješimo? Kina je već e, usvojila tu ispravne mjere na zadnjem e, Narodnom kongresu je Kina rekla da želi e, smanjiti potrošu mesa po glavi stanovništva E, na 45 do 55 grama mesa dnevno. Ali Europa na to ne reagira, Amerika ne reagira na to, drugi dijelovi e, svijeta ne reagiraju na to. E, taj problem proizvodnje mesa je nešto što niste spomenuli. I rado bih čuo vaš odgovor na to pitanje. A možda da još e, spomenem i sljedeće, dakle krčenje šuma, gubitak bioraznolikosti, ta tema. Ja sam u izoslanstvu za jugoistočnu Aziju i ja tu ne primjećujem da se sada e, konsekventno želi ispriječiti krčenje šuma, već se samo želi usporiti taj fenomen. Ono što vidim na području Južne Amerike je cilj da se to uspori, ali ipak se i dalje odvija krčenje šuma u tim dijelovima svijeta. I stoga me zanima kako to mislimo riješiti. Zapravo bismo trebali e, reći da se treba doista dosljedno zaustaviti sa krčenjem šuma. Hvala. Thank you very much. Hvala. Gospodine Solheim, vi imate sad riječ. Ako se želite osvrnuti na ono što je rečeno, možda odgovoriti na pitanja. Hvala. Imali smo mnogo zemljih pitanja. Prvo pitanje postavio je gospodin Leinen. Htio bih svakako da se organizacija pretvori u agenciju, ali neću se previše boriti za to nego ću se pokušati koncentrirati na borbu protiv klimskih promjena jer ću inače to biti bacanje vremena ja i onako svoje vrijeme provodim e, angažirajući se sa tvrtkama, gradovima i tako dalje. Kad govorimo o UNEP-u, to je program UN za e, okoliš i ako se problem e, ne može riješiti ovako, možda će se i trebati osnovati agencija, ali za sada se trebamo koncentrirati na tome da pomognemo Kini, Europi i Africi da e, stvore bolju planetu financiranje, zeleno financiranje. Ovdje se radi o jako puno novca u svijetu koje se treba postignuti. UN se previše koncentrirao na razvojnu pomoć ali to su mali iznosi. Afrika i Sahara su dobile, dobile manje od 5% vrijednost njihove ekonomije. I u Kini imamo jako veliko poboljšanje. Ljudi su mm, sada mnogo <clears throat> bolje u financijskoj poziciji nego njihovi preci, ali mi trebamo odigrati važnu ulogu katalizatora u nekim područjima. Trebamo raditi s velikim sektorima gospodarstva, odrediti smjernice sa tvrtkama osiguranja. Također trebamo surađivati velike banke Europe, žele sudjelovati u tome E, industrijska i komercijalna banka u Kini također iskazala interes i mm, raspituju se o uvjetima za sudjelovanje. I želi se e, približiti zelenoj ekonomiji. Moramo razvijeti nove instrumente u tome. Imamo razne partnere, Pariba, BNP Paribas, banku iz Nizozemske koje će nam pomoći u razvijanju praktičnih programa za ulaganja i onda ćemo vidjeti što drugi mogu naučiti um, od toga. Gospodin Balco, nisam siguran da bismo trebali toliko vremena tratiti na definiranju uh, pravne obvezatnosti tu se radi o moralnoj moći, o političkoj moći u postizanju ciljeva. E, mi, svatko od nas radi to za sebe, svaka nacija za sebe, ne za druge. Obvezujući sporazumi su svakako nešto što preferiramo, ali trebamo imati i jaku volju za postavljanje ciljeva. Spomenuli ste Njemačku. Vrlo često govorimo o Njemačkoj i o tome sam govorio prošloga tjedna. To je jako dobar primjer. Neki ljudi kažu da dolazi e, do sraza s jedne strane između ekonomskih e, pitanja i klimatskih promjena. A Njemačka je vjerojatno nacija na planeti koja je najviše samostalno odlučivala za zelenu ekonomiju SAD je napravio rangiranje zemalja u svijetu eh, što se tiče eh, izvedbe u zaštiti okoliša. Njemačka je bila na samom vrstu te rang liste. To sam primijetio zato što ste spomenuli i Norvešku. Možda je situacija u Švicarskoj u prirodi bolja, ali mm, ima jako malo zemalja koja radi bolje od Njemačke. Njemačka je samostalno mnogo puta odlučila se približiti zelenoj ekonomiji zahvaljujući stranci zelenih, e, civilnom društvu, zahvaljujući činjenici da Angela Merkel pridaje veliku pozornost e, okolišu e, i socijaldemokratska stranka je potaknula velike promjene što se tiče pitanja o okolišu u Njemačkoj i to je u korist e, Njemaca. E, povećava se broj radnih mjesta. U cijelom svijetu primijetio sam e, da poslovne delegacije koje putuju po svijetu, a dolaze iz Njemačke, okrenute su prema klimatskim pitanjima, zaštiti okoliša, a poriv dolaze iz civilnog društva zato što se stvaraju radna mjesta i tvrtke u vlasništvu obitelji. E, ali bez Kine nećemo uspjeti. E, razvoj i zaštita okoliša mogu se na neki način spojiti. Može li demokracija postići rezultate? Ovo je sad pitanje. Bez sumnje, demokracija je trenutni sustav koji prevladava u svijetu. Za neke je to najbolji sustav koji postoji. Većina država se odlučila s demokracijom. Ali pitanje je može li demokracija nam um, pomoći da budemo uspješni, e, da ljudi bolje žive. Sada ona predstavlja i prijetnju zato što se dosta koncentriramo na bolji život, na zdravlje, na okoliš i sada Europa ima šansu odgovoriti na to. Odgovor treba biti potvrdan da demokracija e, može biti ono što će nam pomoći da budemo uspješni. E, postoji negativno viđenje svijeta koje postoji u medijima. E, rijetko preporučam knjige, ali preporučam da pročitate Stevena Pinkera i njegovu knjigu koja opisuje pojedine e, pojedina razdoblja i uspoređuje prošlo sa sadašnjošću. Mnogi vjeruju da je u prošlosti sve bilo sjajno, a ne sjećaju se da povijesno gledano očekivanje trajanja života je bilo e, vrlo niže, puno niže nego danas e, i onda su 80. godina se dogodile promjene a tada je, su ljudi živjeli manje od 40 godina a sada je 71 godina. U Južnoj Koreji žene bi mogle dosegnuti 90 godina. To je očekivanje trajanja života u toj zemlji. To je prosjek. Tako da je došlo do velikih napredaka, ali perspektiva se promijenila ako odete u kino. Vidjet ćete temu nema negativizma u Sjevernoj Americi svi misle da situacija se pogoršava, u Kini, i Indoneziji misle suprotno, misle da je došlo do velikog napretka. Moramo izaći iz ovog negativizma i koncentrirati se na pozitivne stvari. Imamo i okolišu mnogo pozitivnih stvari. Zamislite samo kisele kiše, one su bile problem prije 30 godina, sada ga više nemamo. U Norveškoj situacija u prirodi je najbolja u odnosu na prije industrijske revolucije. Sta godina nismo imali losos u našim rijekama zbog e, onečišćenja iz okolnih zemalja, a sada više nemamo onečišćenja ili smo ga drastično smanjili i losos se vraća u južne rijeke u Norveškoj, to je dobro i e, mi slavimo ovaj uspjeh. E, to nam povećava apetit za još više uspjeha u budućnosti. Porast populacije. Mislim da to nije tabu tema. Moramo o tome raspravljati. Moramo biti realistični, međutim. A po mom sudu znači da trebamo reći da imamo dva područja u svijetu gdje je populacija problematična. Prvo Afrika, a s druge strane Južna Azija u ostalim dijelovima svijeta ne vidimo veliki porast populacije, nego vidimo smanjenje populacije. E, u Kini smo dosegli maksimalne razine, sad će započeti smanjivanje populacije. Tako da to je pitanje prvenstveno za Afriku i Južnu Aziju. Situacija je opasna pogotovo u Sahelu. 7 do 8 e, djece po ženi. Imamo e, populacija dosta raste i tu možemo imati čak i proizvodnju velikih brojeva migranata koji bi se mogli pokrenuti prema Europi. Imamo za budućnost e, dosta izazova. Trebamo se baviti djecom jer njihova situacija nije održiva. U cijelom svijetu vidimo da kad žene obrazujete, onda dolazi do ekonomskog rasta i smanjuje se populacija. U Iranu e, svaka žena ima manje od troje djece. E, u drugim zemljama se postižu odlični rezultati kroz obrazovanje. Govorili smo i o Bangladešu, to je zanimljiv slučaj. Ta nacija ima probleme, ali ekonomski razvoj je puno bolji i socijalni sustav se poboljšao i populacija, porast populacije je stabilan. Žene treba uključiti, emancipirati ekonomski, to je glavni faktor u smanjenju porasta populacije i to ne samo u Africi. U stabilna je populacija u nekim državama Afrike, ali nekim dijelovima Afrike to je još uvijek problem, a Europa mislim da bi e, trebala ne samo braniti samu sebe od imigracije, nego bi trebala pomoći ljudima da poboljše svoje uvjete života, na primjer u Sahelu kroz solarnu energiju. E, tamo treba dosta uložiti u poboljšanje solarnih sustava. Solarna energija može se koristiti za ozelenjavanje e, regije i za e, pokretanje pumpi za vodu. Na samom kraju poljoprivreda. To je ključno pitanje za klimu i okoliš i za biološnu raznolikost i gubitak biološke raznolikosti vezano uz poljoprivredu je jedna od inicijativa Europske unije vezano uz e, pčele. E, to je jako važno, a osim toga moramo se kretati prema poljoprivredi e, koja neće biti samo monokultura. U Repradešu u Južnoj Indiji ljudi se bave e, poljoprivredom koja se temelji na prirodi. 150 tisuća poljoprivrednika je ušlo u ovakvu vrstu poljoprivrede, to je eksperiment. Ali e, tu je toliko poljoprivrednika koliko u sjevernim zemljama u Europi. Dakle, to je program gdje se poljoprivreda temelji na prirodnim procesima bez korištenja kemikalija i umjetnih gnojiva. niti pesticida. Mnogo toga se može učiniti i to je svakako ključno pitanje za budućnost naše planete. Ima još mnogo toga za reći. 2050. ćemo imati 9,5 milijardi stanovnika, 2,5 milijarde još nije rođeno. Dakle, tako, znamo li što će svi ti ljudi jesti jednoga dana? E, Nadamo se da će imati dovoljno hrane na raspolaganju, ali za to se moramo pobrinuti već danas. Trebamo e, proizvoditi hranu na održivi način. Ovo je bilo stvarno zanimljivo. Hvala vam na ovom izlaganju. Mislim da ćemo, kao što sam već rekla, imati mogućnost da se sastanemo u drugim E, prigodama kako bismo razmenjivali gledišta s vama. Hvala vam još jednom i sve najbolje u vašem daljem radu. Nadam se da će e, naše zajedničko djelovanje e, polučiti odlične rezultate u budućnosti. Hvala. Uh,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

you will have to restrict time. You have for Florence and Bonafé. Okay. So this was really interesting. Ovo je doista bilo zanimljivo, ali poneste nam vremena, imamo još dva izvješća. 40 minuta na raspolaganju. Morat ću ograničiti vrijeme za govor. Prvi govornik, prvi dokument je okvir za praćenje kružnog gospodarstva. Krenimo na dijelo. Gospodin Lavija govori u ime gospodina Karhanca Florenca. Hvala predsjedavajuća. Danas predstavljam kolega Karhanca Florenca koji ne može biti na ovom sastanku. Kao što znamo, e, kružno gospodarstvo je kompleksno pitanje koje obuhvaća cijeli lanac vrijednosti i to je vrlo dinamično. To je razlog zašto trebamo e, vodstvo za tvrtke i za nas, e, donositelje politika, kako bismo postigli ciljeve održivog razvoja. E, zato je to taj okvir jako važan instrument. Moramo shvatiti koje mjere mogu utjecati i na koji način i koliko. E, ovaj okvir bi nam trebao omogućiti da provjerimo idemo li u pravom smjeru ili trebamo li prilagoditi naše politike E, kao posljedica moramo ga temeljiti na sveobuhvatnim podacima i holističkim indikatorima. Komisija je e, napravila ono što je obećala. Imamo sada okvir praćenja za kružno gospodarstvo, ali po mom sudu E, set indikatora može se smatrati samo prvim pokušajem da se razvoj razvije pravi kompas i trebamo sve to ažurirati, nadograditi, poboljšati. E, to isto misle i drugi zastupnici. E, očekujem da će prijedlog postotka nam omogućiti da mjerimo napredak za postizanje svih ciljeva i u vršenju konkretnih akcija u sklopu programa kružnog gospodarstva komisije. Ali tu se obuhvaća samo jedan dio akcijskog plana. E, koncentriramo se na životni ciklus, pogotovo kod recikliranja. Faze otpada su jako važne, treba ih pratiti, ali prva faza u lancu vrijednosti treba se bolje predstaviti u indikatorima. Akcijski plan se bavi pitanjem resursnom efikasnošću, i fazama u vijeku trajanja proizvoda. Korištenje sekundarnih sirovina najbolje se postiže u fazi dizajniranja proizvoda. E, treba razmisliti o indikatorima i trebamo da oni budu bolji. Drugo pitanje je produktivnost. O tome se govorilo na posljednjem sastanku s komisijom. Može li komisija možda objasniti e, zašto je dala takav prijedlog. I posljednje, nemamo vezu sa ciljem održivog razvoja, pogotovo sa ciljem broj 12 za održivu proizvodnju i potrošnju. Imamo specifična pitanja koja možemo još e, sada potaknuti, ali ne želim sada ulaziti u detalje. Pozivam komisiju da pregleda svoj prijedlog i da e, ažurira indikatore, da razvija nove indikatore. To će biti korisno za našu zajedničku suradnju između država članica i s parlamentom koji imaju različita iskustva u razvijanju i primjeni indikatora za kružno gospodarstvo. Gospodin Karl Heinz Florenz, zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Lavija što ste pročitali ovu poruku a sada u ime gospođe Bonafe, gospodin Lajnen ima riječ. Imate tri minute, izvolite. Da, evo, ovo će biti sljedeća poruka. Drago mi je što ću ja pročitati njezinu izjavu u vezi s ovim dosijeom. Mi vjerujemo da je rad komisije na stvaranju seta od deset indikatora za kružno gospodarstvo nešto što nije sasvim zadovoljilo potrebu da stvaramo sveobuhvatan e, okvir za praćenje koji može mjerovati napredak na holistički način. To je poanta. Podcrtali smo to da indikatore koje je izabrala komisija se koncentriraju gotovo potpuno na stvaranje otpada i pogotovo na recikliranje. To nije u skladu sa hjerarhijom otpada koja, ima, koja uzima u obzir prevenciju kao prioritet. Indikatori kao što su predstavljeni ne uzimaju u obzir potrebu mjerenja, razdvajanja ekonomskog razvoja, korištenja resursa i održivog potrošnje. I zato tražimo od komisije, pitamo kako E, uzima u obzir zaključke platforme o energetskoj resurse, resursima i kako će uključiti zaključke u svoj rad. E, Također nam je žao što je isključen indikator za produktivnost resursa. Nedostaju indikatori za mjerenje doprinosa kružnog gospodarstva, postizanju ciljeva dekarbonizacije, nedostaju horizontalni indikatori kojima bi se mogle mjeriti sinergije između kružnog gospodarstva njegovih mjera i drugih europskih politika kao što je bioekonomija e, i kohezijska politika. Želim pitati komisiju zašto još nije razvila indikator za mjerenje europskog doprinosa prema postizanju e, cilja održivog razvoja broj 12 o održivoj proizvodnji i potrošnji. Zbog tog razloga mislimo da bi komisija trebala u suradnji s državama članicama provoditi akcije za poboljšanje kvalitete prikupljenih podataka. Tražimo od komisije jasne vremenske rokove za reviziju tih indikatora i za njihovo uključivanje u, e, popis onih koji nedostaju. Hvala, to je sve. Gospodin Nelajnen, zahvaljujem što ste pročitali komentare gospođe Bonafe. Gospodin Demesmaker sad ima riječ, on nije ovdje. Then, uh, who else wants to take the floor on this? Tko se još želi javiti za riječ? Ako se nitko ne želi javiti za riječ, dajem riječ zastupnici, eh, predstavnici komisije da odgovori na pitanja. Hvala vam na ovoj prilici Prvo želim reći da komisija doista pozdravlja zanimanje ovog odbora za okvir za praćenje kružnog gospodarstva. I slažemo se, to jeste riječ o izuzetno važnom alatu. Želimo zahvaliti odboru na, komentare, na komentarima i prijedlozima koje ste iznijeli. I želim još jednom istaknuti sljedeće. Slažemo se da je prijelaz na kružno gospodarstvo i praćenje povezanih trendova važno i stoga ćemo dopustiti donositeljima politika da definiraju prakse i prioritiziraju područja u budućnosti, područja u kojima je potrebno snažnije djelovati. Komisija želi donijeti jednostavan i učinkovit okvir za praćenje. Cilj nam je uspostaviti ravnotežu Želimo s jedne strane biti sveobuhvatni, a s druge koncizni i zato smo imali jedan selektivan pristup. Međutim, cilj nam je također pokriti četiri tematska područja akcijskog plana iz 2015. za kružno gospodarstvo. Iz toga bih dala odgovor na pitanja koja su postavili cijenjeni zastupnici. Čuli smo nekoliko pitanja u smislu učinkovitosti resursa, zašto učinkovitost resursa nije uključena. Komisija smatra da, je, da su pokazatelji vezani uz produktivnost resursa, produktivnost materijala važni, međutim rekla sam da je važno uspostaviti ravnotežu i potrebno je staviti fokus na različite aspekte kružnog gospodarstva i stoga smo se fokusirali na održivu potrošnju, konkurentnost i inovacije. Međutim, kada smo razvijali okvir, onda smo imali dva scoreboarda, jedan je za učinkovitu učinkovito korištenje resursa. Imamo tri niza pokazatelja koji su, koji su međusobno komplementarni i imamo i preklapanja između njih. To dovodi do pitanja o poveznicama, kako, smo, kako mjerimo dakle, cilj, ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Tu želim reći da smo odabrali četiri pokazatelja, a ta, te pokazatelje koristimo i za i u skupu e, pokazatelja za mjerenje napretka u smislu cilja razvoja 11. i 12. I konačno, što se tiče razdvajanja, takozvanog decouplinga, istina je da imamo nekoliko pokazatelja za otpad i smatramo da je to jako važno i da je važno e, pogledati i kvalitetu podataka. Dijelimo ih prema BDP-u i domaćoj potrošnji materijala što nam omogućuje da analiziramo i e, taj aspekt razvajanja razvajanja ekonomskog rasta i okoliša. Zahvaljujem vam i radujem se vidjeti konačnu rezoluciju. Hvala. Time zaključujemo ovu točku na dnevnom redu i prelazimo na posljednju točku, lanska bolest odnosno borelioza. Tu razmatramo prijedlog rezolucije. Odmah ću dati riječ su izvjestiteljima i prvi je gospodin Peterle. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Ovo je bolest eh, kojom imam jedno neposredno iskustvo i to je doista e, složena bolest koja predstavlja sve veći problem za Europsku uniju. Broj oboljelih raste, a čini se da su i klimatske promjene doprinijele bržem širenju ove bolesti. Bolest e, je teško dijagnosticirati, to je jedan od problema, a također drugi problem je što pacijenti često dugo vremena nisu uopće svjesni da su zaraženi. Velik broj pacijenata se stoga liječi za druge bolesti, a nisu svjesni da zapravo pate od e, borelioze. Takvo je stanje e, dakle, na, na razini Europskoj uniji i kada je riječ o suradnji među državama, postoji jako puno pojedinačnih praksi, ali nemamo jedan jedinstveni zajednički pristup i stoga treba promijeniti tu situaciju na razini čitave Europske unije jer je potrebno odrediti zajedničke smjernice kako bismo mogli znati kako pristupiti toj bolesti potrebno je dodijeliti dodatna financijska sredstva kako bi se razvile metode dijagnoze i liječenja. I također od ključne važnosti e, je financiranje istraživanja. Ima, ovdje ima osam suizvjestitelja koji su radili na ovom nacrtu i na usmenom pitanju koje smo uputili Europskoj komisiji. To smo učinili jer smo uvjereni da bi dugoročno za pacijente bilo korisno imati taj zajednički pristup. I smatram da to upravo i dugujemo našim građanima. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa gospodin Peterle. A sada u ime zastupnice Sarbu. Hvala vam. S vama ću podijeliti komentare moje kolegice da će one Sarbu o ovom velikom problemu. Ako se ne liječi, ova bolest e, može biti smrtonosna. Statistike pokazuju da je u posljednjih deset godina došlo do povećanja broja slučajeva u Europi. A to bi se moglo spriječiti e, preventivnim mjerama koje se nažalost ne poduzimaju. Važno je održati preventivne kampanje u područjima i za one koji su najizloženiji ovoj bolesti. I stoga potičem komisiju da pozove države članice da pruži dovoljna financijska sredstva za organizaciju takvih kampanja. Također želim naglasiti da ne postoji standardizirani postupak za dijagnozu lajmske bolesti, a testovi koji se koriste nisu uvijek precizni. Potrebna je bolja koordinacija i razmjena najboljih praksi između država članica u pogledu protokola diagnozi liječenja. Također, s početkom novog VFOA Nadam se da će se za istraživanje u ovom području i za alternativno liječenje i preciznije testiranje dodijeliti dodatna financijska sredstva. Antimikrobna rezistencija je sve prisutnija u EU, a jedini način da se liječi lajmska bolest, odnosno povezana infekcija jest pomoću antibiotika. Hvala kolegama koji su radili na ovoj rezoluciji na izvrsnoj suradnji. Hvala vam. Hvala. Zastupnica Višnjevska ima riječ. Hvala vam predsjedateljice, dame i gospodo. Porelioza je rastući problem u Europi. E, navodim primjer Poljske. Od početka 21. stoljeća došlo je do e, deseterostrukog porasta broja oboljelih i u Europi e, taj broj može doseći milijun ljudi. i mislim da imamo pravo kada kažemo da je zapravo riječ o jednoj tihoj epidemiji. Zašto? Pa oni koji se zaraze ovom bolešću zapravo čekaju dugo dok im se samo bolest ne dijagnosticira jer se simptomi ne mogu uvijek lako povezati s tom bolešću. Ovo je tema koja je važna za sve nas, zato je važno razmijeniti najbolje prakse i također pronaći dostatna financijska sredstva za istraživanje koje, bi moglo dovesti do razvoja učinkovitih metoda liječenja ove bolesti. I na taj način bi se bolest dijagnosticirala pravovremeno. Hvala. Zastupnica Rivazi. Merci, madame la Hvala vam, gospođo predsjednice. Ti si na redu. Ne, u redu. Ja se upravo se slažem sa pristupom izvjestitelja i ostalih kolega zato što e, je ovo doista velik problem. Nedavno je došlo do sastanka e, vezano u Francuskoj. Bilo je jako mnogo prosvjednika eh, koji su poslali protiv eh, ovoga jer eh, smatraju da taj problem nije još dovoljno priznat i to je i točno. Što se traži? Traži se harmonizacija kriterija. Kriteriji moraju biti jednaki u svim državama, jer kako ćemo inače moći procijeniti koliko je ljudi pogođeno. Govori se o 150 tisuća do 800 tisuća oboljelih svake godine u Europi, ali eto, upravo zato je taj broj toliko razlog zato što nemamo točne podatke. Isto tako, u Francuskoj imamo neka diognijska sredstva koja su drugačija u drugim državama, u nekim državama se rade e, testovi, genetski testovi. Iz toga se postavlja pitanje koje su najbolja dijagnostička sredstva. A zatim što se tiče tretmana, neki dobiju jedan tretman, drugi dobiju antibiotike, neki kažu pa ne smijemo dati previše antibiotika, će onda doći do otpornosti bakterija na to. U svakom slučaju najviša znanstvena instancija u Francuskoj kaže da treba 28 dana dati e, kuru antibiotika i onda nakon toga procijeniti e, dolazili do kliničkih rezultata. Ja mislim da je ovo doista uloga Europe da uspostavi radnu skupinu kako bi ljudi radili umreženi jedni s drugima, kako bi se kriteriji harmonizirali i kako bismo onda znali e, koja dijagnostička sredstva postoje, koja se dijagnostička sredstva mogu e, financijski e, pokriti, dakle da se pacijentima nadoknađuje taj trošak i zatim postoje pitanje financiranja i istraživanja. Znate da sam ja jako iznenađena zbog količine ljudi kojima nije dobro, koji misle da pate od glamske bolesti, a zapravo sam da ispostavi da tome nije tako. I stoga doista mislim da sve to treba razjasniti. Hvala. <laughs> Madame Rizmano. <laughs> Pričavam se, sada ste vi na redu. Zastupnica Ris, nema problema. Svi smo u sličnoj situaciji, svi se suočavamo sa tisućama oboljelih koji su doista očeni zbog toga je važno da ova tema ne padne skroz na kraj dnevnog reda, kao što je u ovom tome slučaju danas gdje razgovaramo o tome na samom kraju. E, slično kao i kolegica, ja sam prije nekoliko tjedana bila na konferenciji stručnjaka gdje su bili belgijski i luksemburški stručnjaci e, prisutni i europski stručnjaci. Postoji jedna organizacija koja se zove No Time for Lime i oni svi sada s velikom pažnjom gledaju ono što mi ovdje radimo i stalno nam govore e, koliko je rad, e, ovaj težak rad s kojim se mi ovdje bavimo, e, važan za njih. I Luci je ovdje s nama. Ona je došla k nama, iako joj je to zbog lamske bolesti otežano i ona je htjela pratiti ono što mi ovdje kažemo i kako za naš rad. Te osobe koji su pogođeni od te bolesti se suočavaju sa pravim zidom, sa zidom koji pred njih stavljaju liječnici opće prakse koji često ne svačaju što se događa, zatim isto tako serološki testovi koji su dostupni na tržištu nisu jako pouzani. to je već rečeno. 1,3 milijuna ljudi, pacijenata koji pate u Europi od te bolesti zato što nisu pravilno prepoznali da se o tome radi. Često na početku same infekcije dođe do ugriza gdje nakon toga nema nikakvih simptoma i naš tekst je ambiciozan. U 11. stavku tražimo primjerice da se ide dalje što se tiče detekcije. E, izvješće to tražimo od država članica koje su za to nadležne da prošire upotrebu kliničkog ispitivanja kako bi liječnici mogli dijagnosticirati lamsku bolest čak i ako su serološki testovi negativni, to je uključujuće važnosti vrlo kratko sada, telegrafski, samo ću još smenuti dvije točke, znam da nemamo mnogo vremena, dvije važne točke iz naše rezolucije, dakle točka 3 i 4, uloga istraživanja, Europska komisija tu igra vrlo aktivnu ulogu jer 16 milijuna eura ustupa za ranu detekciju te e, bakterije i za stavljanje na tržišta novih pouzdanih testova. Mi tražimo od nje da se još i dalje u okviru devetog programa za istraživanje da se pojačaju financijska sredstva, ali isto tako i da se pojača suradnja i e, umrežavanje slučnjaka. Važno je da se ova bolest što brže uključi na popis Europske unije zaraznih bolesti. To su dakle točka 14 i 15 u našoj rezoluciji. Da imamo europsku mrežu e, pomoću koje će pacijenti imati koristi od jednog strukturiranog snažnog zdravstvenog sustava. Naša rezolucija na ovoj razini je prva o lajmskoj bolesti mi tu kratko kažemo da mnogobrojne e, zdravstvene akademije neću raširenost ovog problema i mi u Europskom parlamentu bismo trebali biti e, bok uz bok sa e, pogođenim pacijentima i trebali bismo ih uvijek pažljivo saslušati. Hvala vam lijepa, gospođo Riz. Sada gospođa No. Hvala vam, gospođo predsjednice kao suizvjestiteljica na ovoj rezoluciji. Želim podsjetiti da je uloga Europske komisije ta, što se ove teme tiče, da bi se trebalo ograničiti na to da izda smjernice e, na temelju najboljih praksi koje postoje unutar Europske unije kada se radi o obrazovanju liječnika opcije prakse. Cilj je naravno taj da se olakša uspostava dobre dijagnoze e, kao i e, identifikacija lajmske bolesti. Smjernice bi se trebale objaviti kako bi se bolje širile informacije o tome koliko su seološki testovi pouzdani i koji, nekonvencionalni tretmani postoje za lemsku bolest. E, moguće je postići poboljšanje što se tiče procjene, koliki su razmjeri te bolesti. Neki pacijenti e, moraju primjerice otići u drugu državu članicu, dakle prekogranično se liječiti protiv telemske bolesti. Zatim isto tako uloga Europske komisije bi mogla biti ta da prikupi što veći broj informacija kada se radi o metodama identifikacije ili o tretmanima koje se preporučaju u državama članicama, a da pritom ne uđe u nadležnost država članica. Europska komisija bi primjerice mogla e, potaknuti e, kampanje senzibilizacije osoba koji su složene rizikom E, na lemsku bolest zbog uboda krpelja i prije svega naglašavati činjenicu da se ova bolest manifestira tek nakon e, određenog vremena i da su simptomi vrlo različiti. Zatim isto tako treba tražiti od Europske komisije da u potpunosti transparentno državama članicama e, da povratne informacije o znanstvenim saznanjima e, koje je uspjela financirati i vezano uz razvoj cijepiva protiv te bolesti. Imamo pravo znati je li se taj novac koji je uložen iskoristio za prave svrhe. Evo, to su sve neke točke koje ću ja e, ponijeti kao amandmane na e, ovaj tekst. Hvala i sada gospođa Golding. Hvala vam, gospođo predsjednice. Drago mi je vidjeti da naš odbor konačno govori o ovoj temi. Lajmska bolest je dugo vrijeme bila politički zapostavljena, a i epidemiološki gledano. Zbog toga je dobro da danas zajednički razmišljamo o tome kako bismo odgovorili na eh, lošu situaciju pacijenata i njihovih obitelji. Znamo da proširenje krpelji, učestali ubodi, da su izravno eh, ono što prouzročuje ovu bolest u Europi. Tu govorimo o milijunu eh, identificiranih slučajeva. Osim toga imamo neaktivnost manjih sredstava, dezinteres javnih tijela vjasti za ruralni prostor gdje se događa to i to objašnjava povećanje broja slučajeva lamske bolesti. Treba definirati odgovornosti, a u tu svrhu bismo se možda trebali zainteresirati za opadanje ptica u Europi. Ptice su naime prirodni grabežljivci za krpelje i za kukce. Stalno i konstantno korištenje pesticida je dovelo do toga da e, ptice više nemaju dovoljno hrane i isto tako krpelji su sada otporni na kemijske proizvode. Što znači da su sada u nekim gradskim ili prigradskim područjima prisutni e, gdje ih prije nije bilo. Sve to ide ruku pod ruku sa e, isto tako i sve manjem brojem liječnika u onim područjima gdje se javlja lajmska bolest. Protokol za identifikaciju treba biti učinkovit, a pristup liječenju također treba biti lag i to su dva prioriteta. E, što se tiče ove bolesti, vidimo da se ne poštuje socijalna jednakost. Svima je teško priznati ovu bolest kao profesionalnu bolest primarice. E, pogođene osobe često pate zbog greške liječnika, zbog toga što nisu oni dovoljno slučajni, nisu dovoljno informirani o tome i to sve sprečava učinkovitu borbu protiv te bolesti. Iz svih tih razloga ja ću supotpisati ovo uzmano pitanje upućeno Europskoj komisiji sa nestrpljenjem čekam odgovore jer ću onda odgovore komisije moći prenijeti mnogobrojnim e, pogođenim e, pacijentima u mojoj regiji. Hvala. Hvala. Žele li se još netko javiti za riječ? Ne mislim da su se javili svi koji su htjeli ili možda ne. Sada ću pozvati komisiju, gospođo Molnar, imate riječ. Da odgovorite na pitanje, na pitanja ili prokomentirate ono što ste čuli. Hvala vam na zanimanju, hvala odboru na zanimanju za ovu izuzetno važnu temu i hvala na komentarima i pitanjima. Lajmska bolest doista je jedna od najrasprostranjenijih bolesti u Europi koja se to je infekcija koja se prenosi krpeljem, krpeljom. Epidemiologija je nejasna zbog faktora koji su spomenuti, to su dijagnoza, nesigurni simptomi i različite metode dijagnoze diljem Europe. Bolest e, se do sada nije notificirala osim samo u osim u malom broju država i želim s vama podijeliti najnovije informacije vezane uz novi provedbeni akt komisije temeljem odluke o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju. Odluka će biti, akt će biti e, donesen sutra i ova bolest će biti obuhvaćena epidemiološkim nadzorom. Ta nova odluka uključuje zarazne bolesti koje su se nedavno pojavile ili ponovno pojavile, to uključuje lajmsku bolest i epidemiološke informacije i podaci će se skupljati putem europskog sustava nadzora kojem upravlja Europski centar za nadzor i prevenciju bolesti. Nacionalna nadležna tijela će također iskomunicirati informacije korištenjem standardne definicije slučaja i to će dopustiti, omogućiti usporedbu podataka i analizu napretka i epidemiološke situacije. Delegirane akcije ažurira temeljem novih znanstvenih informacija i na temelju znanstvenih dokaza Europskog centra za kontrolu i prevenciju širenja bolesti vezano uz druge aktivnosti, primjerice komunikacijske aktivnosti, širenje svijesti. Centar također radi na tim temama, objavljuju informacije o lajmskoj boreliozi i objavljuju također e, infografike, ključne poruke o prevenciji i mjere protiv ugriza krpelja putem letaka, postera također rade na dijagnostičkim metodama i revidiraju dostupne informacije o toj temi, a to je također spomenuto u nacrtu prijedloga rezolucije. I također e, tu imamo i područje istraživanja, imamo nekoliko projekata koji se bave lajmskom bolesti komisija podupire i osnovno istraživanje, ali i razvoj nove dijagnostike, liječenja i cijepiva za lajmsku boreliozu, što se i također financira iz programa od 2017. 2017 i iz obzora 2020. Nekoliko tih projekata je već e, spomenuto i rado ću odgovoriti na sva pitanja o ovim aktivnostima. Hvala. Hvala, time zaključujemo raspravu. Podsjećam vas da je rok za podnošenje amandmana 26. lipnja u 11 sati i vjerojatno ćemo u rujnu glasati na odboru ENVI. Hvala vam, time zaključujemo današnju sjednicu. Dobar tek.